Od ECR-a e sam e, dobio zahtjev da se gospodin Česlas Hok e, imenuje u Nadižljava Krasnodevskog kao član odbora za zapošljavanje. Imali ikakvih prigovora? Ne, hvala.